povezano pitanje e, sirijskih izbjeglica koji pristužu na bugarske granice. Prvi govornik e, u ime vijeća je gospodin Venizelos. Gospodin Venizelos, e, imate riječ, izvolite. Hvala gospodine predsjedavatelju. Dame i gospodo zastupnici, pritok izbjeglica koja Bugarska mora prihvatiti kao i granice drugih država članica koji se nalaze na vanjskim granicama Europske unije, prije svega u istočnoj Europi, to je sve povezano sa dramatičnim pogošanjem stanja u Siriji. Zbog svoje geografske izloženosti Bugarska je morala prihvatiti mnoge osobe koje su zatražile pomoć. E, to je jedna od država članica koja je pogotovo izložena e, posljedicama sirijske krize. U e, sjeću 2014. godine smo imali e, izvješće Ujedinih naroda o temi izbjeglica i to izvješće se osvrće na poteškoće s kojima su suočene osobe koje zatražuju međunarodnu pomoć, a to je naravno povezano i sa Bugarskom, prije svega što se tiče uvjeta pod kojim se te osobe moraju prihvatiti i smjestiti. Slične zahtjeve smo zaprimili i od raznih udruga civilnog društva. Želim naglasiti da su države članice one koje su odgovorne da su uvjeti prihvata e, sukladni sa odgovarajućim europskim propisima što se tiče osobe koje traže međunarodnu zaštitu. Znamo u potpunosti s kojim su izazovima suočene države članice. Ovo je pritok e, izbjeglica bez presedana. Bugarske vlasti su prije svega izjavile i na najvišoj političkoj razini da su spremni smjestiti, prihvatiti izbjeglice na adekvatan način. Njihove mogućnosti su ograničene, kapaciteti su već sada e, u potpunosti iskorišteni, a sve više osoba i dalje pristiže iz Sirije i to doista predstavlja veliki izazov. Izvješće jedinog naroda na koji sam se malo prije referirao naglašava i različite mogućnosti kako bi se izbjeglice mogle prihvatiti na primjeren način, svi oni kojima je potrebna pomoć Radi se isto tako i o tome na koji način se oblikuje, oblikuju ti, te, ti mogućnosti prihvata i na koji način oni funkcioniraju. Bugarske vlasti su sigurno već doprinjele poboljšanju situacije s sirskim izbjeglicama, a komisija je također poslala jedno izaslanstvo u Bugarsku prošli tjedan i siguran sam da ćemo moći tako prikupiti i druge informacije već prema tome što će se tamo utvrditi interes i zabrinutost Europskog parlamenta vezano uz ovo pitanje ja iznimno cijenim. Određeni zastupnici Europskog parlamenta su nedavno i posjetili Bugarsku te su htjeli vidjeti sami izazove s kojim je suočena ta zemlja. Naravno, to je jedno od točaka ulaska u Europsku uniju, kada osobe koje žele napustiti Siriju odluče krenuti prema Europi, i naravno da je važno da pružimo naš doprinos kako bismo te osobe smjestili na dostojanstven način. 20 milijuni eura smo u načelu zavili na raspolaganje onim državama članicama koji su pogotovo izloženi pritocima migranata kako bi mogli bolje iskoristiti svoje unutarnje kapacitete. To financiranje je naravno ograničeno, no e, ima cilj da se poboljšaju e, boravci i e, mogućnosti prihvata, da se može lakše upravljati pritocima migranata, da se može poboljšati cijeli sustav i nadalje ćemo poduzimati svakojake inicijative kako bi se sudbine sirijskih građana olakšale svih onih koji traže zaštitu u Europskoj uniji. Bugarska je jedna od najizloženijih država članica Europske unije, oni su pod posebnim pritiskom i zbog toga moramo iskoristiti svaku mogućnost koju imamo s kojima bismo mogli bugarskim vlasima pomoći da se rasterete tog pritiska koje bi im pomogli da ustupe odgovarajuće usluge za te zemlje kojima je potrebna zaštita. Hvala vam sada povjerenica Malstrom. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavatelju. Ministre, dame i gospodo, Komisija je vrlo zabrinuta zbog e, pritiska, zbog pritoga migranata na granicama Europske unije, prije svega u Bugarskoj. Moram naglasiti važan rad koje su bugarske vlasti poduzele do sada u suradnji s komisijom jazo UNHCR-om, udrugama civilnog društva i s nekim drugim državama članicama, sve to s ciljem da se e, spriječi dalje pogošanje situacije. Situacija je sada zadržana, stabilizirana, barem za sada se situacija ne pogoršava, no postoje mnogi sizijski izazovi koje moramo sladati na primjer. Situacija sa e, prihvatom e, izbjeglica i, i tražitelja azila u logorima za prihvat, integracija onih kojima je potrebna međunarodna zaštita pa i e, provođenje postupaka za e, dodjeljivanje statusa. Uzevši u obzir e, situaciju je situacija u kojoj su osobe vrlo ranjiva i moramo se osloniti isto tako i na dobro funkcioniranje uredbe Dublin 2. Naravno da su potrebne hitne mjere, a ovo bi mogla biti prva mogućnost da se pokrene mehanizam za upravljanje krizama e, koje smo, oko kojeg smo se nedavno složili, to je članak 33 e, Dublin 2 uredbe. Članak 33 predviđa e, brzo upozorenje, a s time se naravno žele nikoga okrivljavati. Ovaj dom to dobro zna, to je jedan mehanizam za solidarnost. Aktivacija tog mehanizma bi značilo da priznajemo poseban pritisak u određenoj državi, to nudi zatim financijska i materijalna e, sredstva za pomoć, a isto tako i e, pomoć samim osobama, izbjeglicama koji traže zaštitu. Taj članak 33 će pokazati bugarska da ona nije sama, te da su države članice i europske institucije također predane pomoći toj državi članici u svladavanju te krize. Naravno, to je razlog za to da smo solidarni sa Bugarskom u raznim oblicima, materijalnim, operativnim, financijskim oblicima. Budući da je trenutna podrška Europske unije za Bugarsku već u tijeku, s time ćemo i nastaviti. Naravno to bi praktično značilo da će Bugarska u suradnji sa e, Europskom komisijom i Jazom e, da će joj biti potreban jedan akcijski plan za provođenje strategije prihvata. Taj akcijski plan je već dostupan. Budući da imamo razne dionike, komisiju, e, UN, više država članica, udruge civilnog društva i jazo i tako dalje. Taj akcijski plan će biti instrument kako bismo pratili provođenje ciljeva koji su se zadale bugarske vlasti, kako bismo izbjegli strateške poteškoće sa provođenjem e, sustava iz Dublina. Akcijski plan također predviđa dugoročno rješenje e, problema vezanih uz izbjeglice pa i određene mjere integracije za one izbjeglice koje će ostati u Bugarskoj, to bi također trebalo pomoći tome da se spriječe slične situacije u budućnosti nije baš e, vjerojatno da će se pritisak na našim vanjskim granicama, pa tako i u Bugarskoj, u, bližoj budućnosti smanjiti. Ovaj plan pruža također rješenja za dodatnu pomoć. S time mislimo na prvu fazu odgovora dok traje pritok migranata pa i razne rješenja za fazu nakon. I Europska komisija će naravno držati vijeće i parlament informiranu o tim daljnjim razvojima. Hvala lijepa gospodin Weber. Gospodine predsjedniče, predstavnici, e, povjereniče. Dakle, posljednjih e, dana intenzivno razgovaramo o ovoj humanitarnoj krizi. Želio bih se najprije zahvaliti u ime e, svim susjednim zemljama Sirije jer veliku humanitarnu pomoć pružaju. Vanjske granice Europe su suočene sa velikim izazovima. U tisku Europi smo e, posljednjih nekoliko tjedana čitali mnogo incidentima na granici sa Bugarskom u smislu izgradnje ograde E, dakle, naslovi su bili da Europska unija ne želi prihvatiti izbjeglice iz Sirije, e, Europa se izolira, Europa gradi zid na svojim vanjskim granicama. E, takav dojam je proizveden, ali to, to je nešto što ne možemo prihvatiti. Moramo o tome razgovarati u Europskom parlamentu i moramo poslati jasnu poruku da to nije tako. Bugarska nosi posebnu odgovornost obzirom da je na samoj granici sa kriznim područjem i pozivam ovime bugarsku vladu da ovu temu ne koristi unutar političke svrhe, već e, e, znamo da je izložena napadima e, ekstremne desnice i u taj kontekst ne bi smio dovesti do toga da se ne pomaže sirijskim izbjeglicama. Pozicija EPP-a je vrlo jasna Izbjeglice zaslužuju pomoć, molimo i Tursku da nam pomogne, da se poštuju e, izbjegličko pravo Europske unije. Svi standardi Europske unije se moraju poštivati, tako je povjerenica mnogo puta naglasila. Mi izražavamo solidarnost u financijskom smislu sa e, državama koje su na vanjskim granicama Europske unije. Također pozivamo i druge države članice Europske unije da opskrbljuju kontingente e, izbjeglica iz Sirije na primjeren način. Europa mora pomoći i to zajedničkim snagama. Hvala lijepa. Gospodine Weber, gospodin Kirilov je zatražio da e, intervencije ste spremni. Izvolite gospodin Kirilov. Pitanje je politizirano i smatram da je to nedopustivo E, i kao glasnogovornik e, stranke, vi to i dalje radite. E, možete li molim vas komentirati situaciju u vezi sa bivšim premijerom 2011. Bilo je obećanje da će se osnovati jedan kamp za tisuću osoba, ali jako je teško utvrditi koji resursi su korišteni jer vidimo da je zapravo ništa nije napravljeno. E, Vlada je trebala učiniti čuda u samo nekoliko mjeseci kako bi ovladala situacijom. Zahvaljujem se na pitanju. Želio bih pohvaliti sve e, uspjehe bugarske vlade na granicama do sada, ali sadašnja vlada se mora pitati zašto baš sada se postavlja ovo pitanje, zašto se, grada, zašto se ta ograda gradi upravo sada. I u svemu tome sudjeluje radikalna stranka E, to je desna ekstremistička stranka i to je nešto o čemu se mora danas razgovarati u parlamentu. Nadam se da socijalisti isto tako se kritički osvrću na stranke socijalističkog usmjerenja u Europi. To je nešto što sada svi moramo učiniti. Hvala lijepo, gospođa. Hvala. Prije dva tjedna sam s nekima od vas sudjelovala u jednoj misiji, terenskoj misiji u Bugarskoj u sklopu odbora Libe. Imali smo više ciljeva, trebali smo cijeniti situaciju u kojoj se nalaze tražitelji azila i isto tako iznijeti neke preporuke e, ili potporu institucija Europske unije Bugarskoj. E, moram priznati da su mi osjećaj podijeljeni. Činjenica da su bugarske vlasti poduzele mjere kako bi poboljšale uvjete u kojima se drže tražitelji azila. Istovremeno, e, premda je situacija bolja i dalje je stanje teško i daleko smo od prihvatljivih uvjeta u kojima se ljudi drže ili pak europskog prava u području izbjeglica. Imam još nekoliko komentara koje se tiču poteškoća koje sam primijetila na terenu. Prva se odnosi na mehanizam koji ste spomenuli, gospođo Malstrom. Broj tražitelja azila se povećao osam puta 2013. u odnosu na godišnji prosjek od ranije. Dakle, ne radi se toliko da je problem potražnja, nego i sam sustav u Bugarskoj. A očito je da, Bugarski, da Bugarska nije bila spremna na e, tako velik priljev tražitelja azila što se tiče procedure i same infrastrukture. Dakle, možda bi bilo dobro da postoje mehanizmi za rano upozorenje i mislim da bi to bilo dobro. Od ljeta 2013. godine broj imigranata na bugarskim granicama se povećao, trend se preokrenuo od 11. mjeseca. Zanima me da li komisija radi sa bugarskim vlastima kako bi kontrola na granici pomogla e, građanima da e, imaju pristup postupku azila kako ih se ne bi vratilo što bi bilo protivno međunarodnim normama. I na kraju očito je da Bugarska mora ispuniti preuzete obveze kada je riječ o e, međunarodnoj zaštiti i akiju u području azila. Istovremeno Bugarska mora imati uvjerenje da je ostatak Europe solidaran kada je riječ o prihvatu sirijskih e, izbjeglica, pa čak i u fizičkom prihvatu. Hvala dame i gospodo. Samo trenutak. Imamo plavi karton. Gospodin Stojanov. Dobro, gospodine Stojanov, izvolite. Gospođo Gijom, imam jedno pitanje za vas. Kažete da biste htjeli da se fizički ne uhite izbjeglice e, koje Turska propušta do Bugarske. E, zanima me Možete li preuzeti obavezu u ime predsjednika socijalista koji je na čelu Francuske, e, dakle predsjednika Francuske i možete li reći koliko bi osoba iz Bugarske i Francuska bila spremna prihvatiti jer očito je da ih Bugarska ne može sve prihvatiti. Dakle, što se tiče prihvata Sirijeca, francuski predsjednik, i koji je prije svega predsjednik Francuske, ne samo francuskih socijalista, naveo je koliki je broj Sirijaca koje želimo prihvatiti i počeli smo s prihvatom. A vas zanima, e, dakle ono što je bitno je da se ljudi ne vrate s granice ako im treba međunarodna zaštita. To je u nadležnosti svih država članica. Mr. уважаеми dame i господа sam съм участвал в две делегации посетили България, Турция i Dame i gospodo, ja sam sudjelovao u dvije misije u Bugarskoj, Turskoj i Grčkoj. I dopuštam si reći da naša zemlja poduzima napore kako bi odgovorila na svačija očekivanja. Imigranti očekuju da dobiju zaštitu, bolje životne uvjete i integraciju u Europsku uniju, ne nužno u bugarsko društvo. Moramo odgovoriti i na očekivanja Europske unije. E, Bugarska mora ispuniti preuzete obveze u području azila. Također moramo zajamčiti i sigurnost na granicama trebamo odgovoriti na očekivanja bugarskih građana koji ne žele da sve padne na njihova leđa Dakle, riječ je o tri kategorije očekivanja koje nas navode da postavimo sljedeće pitanje. Kako zaštititi bugarsku granicu na način da naša zemlja bude zaštićena od e, ulaska kriminalaca? S druge strane, kako možemo pomoći onima koji e, bježe od košmara u Siriji? Bugari su svjesni e, solidarnosti koju trebamo pokazati E, trebaju nam dodatna financijska sredstva. Bugarska nema na raspolaganju financijska sredstva i zato nam je potrebna pomoć. Bugarska vlada trenutno surađuje, odnosno radi na ovom pitanju e, iz sredstava državnog proračuna. Međutim, tražimo i određenu dozu fleksibilnosti. Trebamo zatražiti od Turske strogu kontrolu kada je riječ o onima koji ulaze na njezin teritorij i koji prelaze granicu prema Bugarskoj. Ako želimo omogućiti bugarskim vlastima da imaju više od 2000 imigranata godišnje, dakle to neće riješiti problem. S druge strane, ako pokažemo da smo solidarni, mislim da bi se ta pitanja mogla riješiti na jedan racionalan način. Mislim da ćemo moći postići parcijalnu integraciju imigranata i zato Bugarska ima nacionalni plan u tu svrhu. Riječ je o očekivanjima bugarskih građana. Istovremeno prihvaćam da je situacija vrlo složena. Neki prihvatni centri se dobro snalaze, a drugi baš i ne. Bitno je uputiti poruku da Bugarska nije sama u toj borbi. Imamo plavi karton, gospođa Enst. Sada sam malo zbunjena. Žela sam postaviti e, jedno pitanje vezano u e, sljedeće. Da li razgovaramo isključivo o izbjeglicama iz Sirije ili općenito o izbjeglicama koji se pojavljuju na vanjskim granicama Europske unije? To bi voljela znati. Gospodin Ulčev, Hvala na pitanju. 80% ljudi koji se nalaze na bugarskom teritoriju žele nastaviti put prema Europi. Bugarska je najsiromašnija država članica Europske unije. Ne znam je li riječ o iluziji ili o propagandi, no nije da meni da dam odgovor na to pitanje. 80% izbjeglica nam kaže da traži status izbjeglica i da žele otići u Europu. Evo, u tome je problem. No moramo prestati sa tim žičanim zidom. Riječ je o 30 km žice koja spriječava imigrante da padnu. Naime, oni, e, dakle, to je zaštita za njih. Hvala gospodine Vanizeos, povjerenice Malstrom. Ono što je očito danas eh, kada govorimo o europskim institucijama i državama članicama, da je Europska unija od početka počinila jednu stratešku pogrešku. Dakle, načelnu i stratešku pogrešku u smislu samog upravljanja situacijom. Eh, Kaže se da će rat trajati 20 godina, ali zapravo nemoguće procijeniti koliko će uistinu trajati. I sada moramo razmisliti o tome kamo smjestiti izbjeglice. Treba brzo intervenirati jer na taj način možemo mirnim putem riješiti problem izbjeglica. Vraćamo se na osnovna načela. To je načelo solidarnosti koje se odnosi i na ostale države članice u Europskoj uniji. Tu je i članak 33. konvencije iz travnja. Ne radi se samo o tome da moramo iskazati solidarnost prema izbjeglicama. Mi isto tako moramo priznati da je riječ o krizi, kao što je bio slučaj i sa Grčkom, a mislim da ministar može dobro razumjeti o čemu govorim. Ovaj članak se koristio u svim slučajevima ovoga tipa. Vijeće je rekao da ne želi da se članak 80. koristi, da se uvijek poziva na taj članak. Ako ga uvijek koristimo, onda ga trebamo koristiti i sada u strateškom i humanitarnom smislu. E, dakle, moramo početi razmještati izbjeglice, naravno pod uvjetom da imamo dovoljno financijskih sredstava. E, moramo se pozvati na konvenciju iz travnja kako ne bismo imali još veći broj tragedija i pogoršali e, problem Sirijaca unutar evropskih granica. Ja se pitam što bi se još moralo dogoditi prije nešto ljudi shvate da politika sila Europske unije više ne smije čekati. Postupanje sa izbjeglicama u Bugarskoj i Sirije je skandalozno, to se mora reći. I još jedan zid je posljednje što nam je potrebno u Europi. Potrebno je e, javno prekoriti Bugarsku, e, da li je to prava politika azila Europske unije? Jer eh, novac koji je poslan Bugarskoj nije ništa izmijenio u smislu stanja izbjeglica. Ne poštuju se standardi humanitarne politike za izbjeglice i Dublin 3 je zapravo postao sinonim za politiku koja ne poštuje temeljna ljudska prava. Sada govorimo o Bugarskoj, a kasnije ćemo govoriti govoriti eh, i o Grčkoj. I u svakoj od tih zemalja postoje veliki deficiti. E, zaključili smo smanjivanje e, proračuna. Da li e, ste zaključili i dogovorili smanjivanje proračuna za pitanja azila. Ja bih radije utrošila novac na izbjeglice, a ništa se za njih ne mijenja, a ovdje se novac rasipa. Stojano. Hvala gospodin ima riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. Vrijeme dodijeljeno za ovu raspravu je neprihvatljivo kratko. Povjerenice, vi ste rekli da treba pomoći u integraciji osoba koje žele ostati. Međutim, riječ je o izbjeglicama koje ostaju na bugarskom teritoriju jer su u svojoj zemlji bili u opasnosti. Međutim, kada situacija više ne bude opasna, moći će se vratiti kući. Dakle, o kakvoj integraciji ovdje govorimo? Drugo, odgovor na moje pitanje. Dakle, rečeno je da je Bugarska dala 300 milijuna eura kako bi pomogla susjednim zemljama, susjedima Sirije. Što je ona dobila za uzvrat? I želim ponoviti još jednom pitanje. Hoćete li pokazati da Bugarska nije osamljena u toj bici, jer do sada se pokazalo suprotno? Hvala, gospodin Engel. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja želim odmah reći gospodinu Stojanovu da ne treba brinuti tijekom misije ovoga parlamenta u Bugarskoj prije dva tjedna. Jedna od prvih stvari koje smo ustanovili jest da stranci ne dolaze u Bugarsku da bi tamo ostali. Većina njih u uistinu bi se radije vratilo kući ili otišlo u neku drugu državu članicu Europske unije. Činjenica je, gospodine Kiralov, da su uvjeti prihvata u Bugarskoj takvi da su uistinu neprihvatljivi, odnosno donekle su prihvatljivi samo od nedavno i to pod međunarodnim pritiskom. Dakle, nećemo sada ulaziti u polemike. Ja imam jedno bitno pitanje za Europu. Govorimo o Turskoj. U Turskoj ima 700 tisuća Sirijaca koji su izbjegli iz svoje zemlje. Milijuni Sirijaca je su prognani unutar vlastite zemlje, dakle 700 tisuća u Libanonu, a Bugarska nije u stanju niti prihvatiti nekoliko tisuća sirijskih izbjeglica, dok istovremeno ostale europske zemlje kažu da su spremne prihvatiti 50 tisuća, 100 tisuća, dakle, naime tisuću, što bi bilo kada bismo imali 100 tisuća ili 200 tisuća sirijaca koji su izbjegli. Imamo li europsku politiku koja bi e, predvidjela prihvat tih ljudi. Vijeće po običaju samo odgađa tu temu, međutim to neće riješiti problem pred kojim se nalazimo u slučaju da se uistinu pojave migracijski tokovi i to vrlo u, situaciji, u hitnoj situaciji. Hvala, e, gospodin Kalfin. Trenutno u Bugarskoj imamo 11.600 izbjeglica, a polovica njih su Sirijci. Priljev izbjeglica je počeo prošlog ljeta i produžio se do kraja prošle godine. U 11. mjesecu 332 osobe su ušle na bugarski teritorij, a u 9. mjesecu 1600 osoba. Dakle, ova kriza E, zapravo postoji nekoliko mjeseci. Gospodin Engel je rekao da je kriza iza nas. Nije mi jasno o kojoj krizi je ovdje riječ i brine me ono što je rekla Europska komisija. Mjere koje namjerava poduzeti Europska komisija su parcijalne i nisu e, nisu korektne. Bugarskoj ne treba još jedan mehanizam. Ono što nam treba jest sporazum o readmisiji sa Turskom i ostalim e, državama. Države članice moraju preuzeti na sebe dio izbjeglica i trebamo pomoći Bugarskoj kako bi mogla prihvatiti one izbjeglice kojih ima deset puta više nego što ih Bugarska realno može prihvatiti. Ako e, je Europska komisija nepristrana, kao što tvrdi, mora izvršiti analizu stanja u čitavoj Europi, a ne samo u Bugarskoj. Hvala, gospođa Gabriel. Hvala. Hvala, gospodine predsjedatelju. Posjet e, izaslanstva odbora LIBE je utvrdio da su poduzete neke mjere za izbjeglice i trebamo biti hrabri i reći da Bugarska nije bila spremna za ovaj izazov. Bugarskoj je bilo potrebno vremena kako bi donijela akcijski plan i to je dovelo do određenih e, pojava ksenofobije. Treba nam strategija za budućnost, mjere koje su poduzete su predviđene do kraja četvrtog mjeseca. I prema tome problemi će se vjerojatno ponovno pojaviti, bit će problema sa djecom i sa adolescentima. No ja ne želim postavljati pitanja na koja nema odgovora. Zanima me kako će biti buduća integracija tih ljudi. Želim govoriti o suradnji sa e, tijelima lokalne samouprave, zatim obukom, želim spomenuti obuku granične policije, integraciju izbjeglica i tjesnu suradnju sa Turskom i državama članicama Europske unije. To je samo dio mjera. Hvala. Gospođa Fajon. Hvala lijepa predsjedujući, spoštovana komisarka. Hvala. Hvala povjerenice. Ono što se događa u Bugarskoj nakon priljeva izbjeglica uistinu je tragično. Događaju se tragični događaj na vanjskim granicama Bugarske i to uistinu dovodi našu solidarnost na kušnju. Moramo čuti e, te apele za solidarnošću. Te ljude ne treba gurati natrag preko granice. A odluka koju je Bugarska donijela da izgradi ogradu, makar i privremeno, pitanje je da li to uistinu želimo, želimo li uistinu graditi ograde i zidove u Europi, no moramo se pobrinuti da se poštuju prava izbjeglica. Naravno, tu je i veliki migracijski pritisak i trebamo se koristiti ili instrumentima za solidarnost ili nekim drugim mjerama kako bismo pružili pomoć. Dakle, riječ je o vrlo ranjivim skupinama i to uistinu može ugroziti njihovu sigurnost. Dias de Meira. Hvala. A što se mene tiče, smatram da trebamo aktivirati članak 33. instrument za rješavanje krize i trebamo imati akcijski plan. E, ono što vidimo jest ne samo e, situacija koju hitno treba riješiti, riječ je uistinu o izvanrednim okolnostima i Bugari ne mogu odraditi taj posao sami. Mi oni trebaju našu solidarnost. I u izvanrednim stanjima moramo zapravo omogućiti tri stvari. Kao prvo moramo omogućiti smještaj, osigurati zdravstvenu skrb i hranu. Dakle, to bi bio nekakav inventori e, u slučaju izvanrednih situacija. Neću govoriti o azilu niti o kontroli granica iz vlastitog iskustva znam da smo u najnovijim bitkama oko Europe ustanovili da se Sirici ne žele integrirati u Europu. Oni prije svega žele spasiti živote i onda se žele vratiti kući. Iz tog razloga nam treba solidarnost i suradnja od strane Europske unije jer sami oni to neće moći učiniti. U redu. Sada ćemo imati e, postupak spontanog javljanja za riječ. Imamo nekoliko govornika, svi su Bugari i gospodin Kazak. Molim vas da e, pričekate samo da dakle, gospodin Malanov. колеги, взимам думата, за да кажа нещо, което или се споменава бегло, или почти винаги се пропуска. И то е, че ситуацията в България можеше да бъде още... Хвала. Hvala Situacija u Bugarskoj mogla bi se pogoršati. E, molim vas, nastavite, nismo imali prijevod u jednom trenutku. Hvala. Nevladine udruge, ako nam ne pomognu nevladine udruge, nećemo uspjeti to što želimo. Bugarska niti njezine institucije nisu bili spremni za ovu krizu i to je neosporna činjenica, no istovremeno odgovornost je na aktualnoj vladi i prethodnim vladama. Ljudi i organizacije koji su nam spontano pritekli u pomoć vrlo su dobro organizirani kada je riječ o tome da se donese pomoć. Toliko su dobro ustrojeni da je e, to nešto što nije ponekad priznato u dovoljnoj mjeri. Međunarodne organizacije nam kažu da je naš program vrlo slab i apeliram na povjerenicu Malmstrom da ne oslabi kontrolu i pritisak na bugarsku vladu. Bugarska nije spremna, ona nema iskustva i to je činjenica. Ono što trebamo učiniti sada jest imati volju da riješimo problem jer taj problem neće nestati bez e, konkretnih mjera. Ne trebamo biti pretjerani optimisti kada je riječ o rješavanju sukoba u Siriji. Mislim da taj problem neće samo tako nestati, tako da će problemi ostati i u Bugarskoj i na teritoriju Europske unije. Hvala. komisar. Sljedeća govornica, hvala. Povjerenice, Europska unija apelira na E, Europski parlament da usvoji rezoluciju o Siriji nakon događaja u Lampeduzi. Svi znate što se dogodilo i kada se to dogodilo. Naravno da Bugarska ima problema, ona nije, ona ne graniči izravno sa Sirijom, izbjeglice moraju proći kroz turski teritorij da bi došli do Bugarske. Problem je u tome da 50% tih ljudi predstavljaju imigranti, ne izbjeglice, dakle to su imigranti koji dolaze iz Sjeverne Afrike i zemalja, dakle afričkih zemalja i to je zapravo izvor opasnosti ne samo za Bugarsku nego za čitavu Europsku uniju. Slučajevi nasilja u koje su bili uključeni i imigranti su činjenica. Da, postoje neki trendovi koji upućuju na ksenofobiju i to su problemi koje Bugarska ne može riješiti sama. Da, činjenica je da nismo bili spremni za to, no postoje statistički podaci koji govore o tome od kolovo za Bugarska jamči uvjete za prihvat tisuće izbjeglica i dalje radi na rješavanju tog problema. Hvala. Gospođa Ismenova. Hvala. E, hvala. Povjerenice, dame i gospodo, Europski sustav azila temelji se na solidarnosti i odgovornosti. Bugarska ispunjava ova dva preduvjeta. Sustav azila u Bugarskoj je pod velikim pritiskom, a međutim problemi koje smo imali prvih dana su prevladani. Mi poštujemo odredbe uredbe iz Dublina i radimo zahvaljujući instrumentu za prevladavanje krize. Mi transparentno surađujemo sa europskim institucijama. Da, povjerenice, trebamo još poduzeti velike napore kako bismo unaprijedili uvjetne živote izbjeglice, kako bismo poboljšali postupak preispitivanja zahtjeva za azil. Međutim, Bugarska je do sada računala samo na vlastita, e, vlastita sredstva. E, nedavno smo dobili prvu financijsku pomoć Europske unije zahvaljujući solidarnosti država članica i Europske komisije. Uz pomoć bugarskih institucija uvjerena sam da ćemo bez članka 33. uspjeti riješiti ovaj problem. Hvala gospodin Kirilov. Hvala. Hvala gospodine predsjedatelju. Uvaženi kolege zastupnici, dopustite mi da kažem da sam ugodno iznenađen, e, iznenađen činjenicom da smo imali tako veliki odaziv na ovoj raspravi. simpati čuli smo zapravo čak i od onih koji su nas kritizirali da postoje određene simpatije prema našem problemu. Ne samo da mi trebamo riješiti aktualne probleme, nego se trebamo uhvatiti u koštac i sa budućim problemima. Naime, bugarska e, granica je vanjska granica Europske unije i proteže se na 200 kilometara. Moramo riješiti brojne probleme i Pritom želim zahvaliti povjerenici Malstrom koja je dobro naglasila o čemu se ovdje radi i spomenula je da treba aktivirati mehanizam solidarnosti. Naime, nećemo uspjeti riješiti ove probleme ako svaka država članica ne reagira, reagira razmjerno sa e, brojem stanovnika i BDP-om. Zahvaljujem također predstavniku iz Grčke. Mislim da je ovo uistinu jedno dobro iskustvo za Bugarsku i znamo koliko su morale poduzeti zemlje na sredozemlju. Svjesni smo činjenice da su naši građani zahvalni zbog pomoći koju smo primili. Ono što je ključno je solidarnost. Gospodin Kazak ima riječ. Hvala gospodine predsjedatelju, povjerenice. Ova kriza, izbjeglička kriza u Bugarskoj počela je u kolovozu 2013. Mi smo osvojili plan rješavanja krize 85% tih mjera je provedeno do veljače ove godine. Broj e, izbjeglica koji su prešli granicu se smanjuje i sada više ne možemo govoriti o priljevu izbjeglica. Broj onih koji traže azil u našoj zemlji e, u velikoj mjeri se povećao. Naša vlada je adekvatno reagirala, nije bilo nikakvih, nikakvog širenja zaraznih bolesti 2013. godine broj izbjeglica povećao se struko. Međutim, e, Bugarska, a to zapravo govori u prilog činjenici da se Bugarska može sama snaći bez e, uporabe članka 33. Hvala, sad riječ ima povjerenica. Thank you very much. Um, listening to uh, Hvala lijepa, predsjedniče, slušala sam prijevod. Jasno je i mi smo e, bili svjedoci da je e, skupina Evropskog parlamenta išla, tamo. Situacija je jako ozbiljna u Bugarskoj. Kratkoročno mnogo je ljudi došlo u zemlju koja nije bila spremna za to. Prošle godine bilo je oko 11-12 tisuća ljudi koji su došli. To je jako puno za zemlju koja nema strukture e, na kojima bi gradila. To je puno puno za Bugarsku i usporedbi sa puno drugih zemalja i naravno to je broj ljudi koji svaki drugi tjedan dolazi u Njemačku, Švedsku ili Grčku. Moramo tu biti razmjeni. Bugarske vlasti, i to želim priznati, poduzele su vrlo važne mjere, ali situacija je još uvijek zabrinjavajuća u velikoj mjeri. Europska unija i brojne međunarodne e, organizacije, europske agencije, države članice okupile su se kako bi pomogle i blisko pratile situaciju. Istina je da izgleda kako je sad situacija pod kontrolom, ali vjerojatno će biti povećani pritisak na granicu jer e, nije vjerojatno da će se situacija u Siriji sutra riješiti i oko pola tih ljudi e, koji su došli su Sirici, drugi nisu sirici, ima Afganistanaca, Pakistanaca, dolaze iz drugih zemalja znamo da ima puno područja koji, e, u kojima su nemiri u našem susjedstvu. Postoje stvari koje te, treba napraviti što se tiče smještaja, uvjeta prihvata, E, i treba integrirati ljude kojima je dano pravo da e, boravka koji će vjerojatno dosta vremena ostati u Bugarskoj. To su i pitanja koja su povezana sa granicom, e, je li tu obavljen posao i kao što je gospođa Gion rekla jamčili se i pravo e, da ljudi pristupe granici i zatraže azil. E, imamo nekoliko otvornih pitanja koje smo postavili bugarskim vratima koje su odbili, e, nezakonito odbili protivno europskim standardima i tu stalno vodimo dijalog. imamo strašan rat vrlo blizu granice Europe u Siriji, susjedne zemlje Sirije kao što ste mnogi rekli preuzimaju ogromnu odgovornost smještaj gotovo dva pol milijuna e, izbjeglica drže svoje granice otvorenima ali još uvijek jako mali broj došao u europu i oni su došli u vrlo malo zemalja u europi. kad bi svih dvadeset osam zemalja pridonijelo onda bismo mogli pomoći još puno većem broju ljudi najbrža e, pomoć koju možemo dati siriji i najranjivijim ljudima tamo je otvaranje e, e, mogućnosti ponovnog nastanjivanja u suradnji sa unhcr om i tako bi pomogli tim zemljama na zakonit i siguran način tako da ljudi ne plove na nekakvim opasnim plovilima po sredozemlju ili na neki drugi opasan način. dan, gotovo pola zemalja uzimaju izbjeglice koje se ponovno naseljavaju ali molimo da sve svih dvadeset osam E, e, država članica to učine i pri tome bismo mogli pomoći najranjivijima u toj strašnoj tragediji. u međuvremenu naravno koristit ćemo sva sredstva koja imamo na raspolaganju da pokažemo solidarnost sa bugarskom i da im pomognemo prevladati tu situaciju. hvala lijepa dame i gospodo hvala lijepa gospodine predsjedniče. hvala. Gospodin Venezelos, imate riječ. Hvala. uvjeren sam da e, zastupnici u europskom parlamentu razumiju osobitu e, e, osjetljivost koju će imati helensko predsjedništvo u odnosu na to pitanje. mi smo susjedna zemlja bugarskoj mi smo zemlja sa velikom e, obalom, dugačkom obalom i kao sve druge sredozemne europske zemlje moramo se baviti sa svakodnevnim pritiskom i na našim e, zemaljskim i morskim granicama. Bugarska se očito sada e, nosi sa vrlo akutnim problemom E, koji je usredotočen na njene e, zemaljske granice i mi e, razumijemo koliko je bitno djelotvorno koristiti suradnju između Europske unije i Turske kako bismo mogli upravljati migracijskim tijekovima. Mi razumijemo koliko je važan sporazum o ponovnom prihvatu koji je potpisan prije nekoliko tjedana ugovor koji je potpisan između Europske unije i Turske. Sada možemo e, shvatiti važnost e, provođenja u praksi načela poštenog i e, razmjernog dijeljenja tereta među državama članicama. Naravno, to je kombinirano sa solidarnošću, a to je temeljno načelo europske integracije. Naravno, kada e, vodimo raspravu na vijeću, način na koji upravljamo migracijskim tijekovima, e, gleda se na njega s jedne strane kao na akutni humanitarni problem pa moramo stalno upravljati e, akutnom humanitarnom, humanitarnom krizom ali na to se gleda i kao na sigurnosno pitanje neki stavljaju pritisak na našu, našu granicu zato što im treba zaštita azil mogu se smatrati izbjeglicama prema međunarodnom pravu ali mogu postojati i slučajevi ljudi koji predstavljaju prijetnju europskoj sigurnosti dakle jako je važno E, naglasiti e, da se s tim pitanjem moramo nositi na dvije paralelne razine. Prvo imamo e, trenutne mjere. Što radimo na licu mjesta? Problem je tu, ne može čekati i zbog toga nam moramo pokazati praktičnu solidarnost i potporu državama kao što je Bugarska. Ali postoji jedna druga razina, e, e, sveobuhvatno strateško planiranje, e, upravljanje migracijskim tijekovima. Naše predsjedništvo je za ovaj semestar E, e, e, zapravo surađuje sa talijanskim predsjedništvom i to smo uvrstili kao jedno od naših prioriteta onoga na čemu ćemo raditi. Europa treba pokazati kako može se djelotvorno nositi s tim pitanjima. Želim vam podsjetiti da je na Europskom vijeću u listopadu održana prva dubinska rasprava o tom pitanju i dok smo se bavili sa dramom koja se događala na Lampaduzi a vijeće u prosincu E, je čulo e, što je rekla radna skupina za sredozemlje i e, zaključke. 24. 25. dvadeset siječnja u ateni imali smo neformalno vijeće i tamo je bio povjerenik Mašum i tamo smo prvi puta napravili inventuru situacije. Čuli smo zaključke radne skupine za sredozemlje i imamo osnovu na kojoj bismo mogli izgraditi smjernice. E, e, e, naravno, mi očekujemo komunikaciju komisije u ožujku. Dakle, najkasnije do lipnja moramo usvojiti strateške smjernice o tom pitanju. Kako se nosimo s problemom u Bugarskoj, Italiji, Malti, Grčkoj na svakodnevnoj razini? Zapravo ne može čekati niti ožujak, niti lipanj. To je problem s kojim se moramo suočavati svaki dan i ponekada je pritisak dramatičan problematičan ono e, e, e, što mi razumemo od onoga što su ljudi danas rekli da stvari treba obaviti komisija je ponudila odgovor i ja ću zastupati vaše mišljenje na vijeću jer sam čuo vašu zabrinutost i ne radi se samo o bugarskim građanima koji smatraju da postoji problem ja mislim da cijeli europski parlament zna za taj problem tu se radi o našoj savjesti kao europljana Hvala lijepa. Hvala svima, svim govornicima. E, rasprava je završena. I sada krećemo na raspravu o situaciji u Egiptu. Prvi govornik za potpredsjednicu i e, visok e, je gospodin Venezuelos, kada bude spreman.